unijom e, imat ćemo forum o turizmu i možda ćemo već tom prigodom e, napraviti prvi korak u tom pravcu. I na kraju još e, jedno pitanje, na kraju je bilo pitanje o turizmu. Dakle, evo, završili smo sa pozitivnim zaključkom. Želim zahvaliti svim zastupnicima, bilo je raznih pitanja i želim zahvaliti kandidatkinji za povjerenicu na njezinim odgovorima. Sada ćemo zamoliti gospođu Bjenkovsku da sažme cijelu raspravu u pet minuta i da istakne također neke aspekte iz današnjeg saslušanja prema svom izboru, a onda će gospodin Buzek dati svoje zaključne primjedbe i najavit će također što će se dogoditi dalje. Hvala. Gospođa Bjankovska ima riječ na pet minuta. Uvaženi zastupnici, hvala vam lijepa na svim pitanjima, na ovoj razmjeni mišljenja. Nadam se da je ova rasprava dobar početak naše suradnje u budućnosti. S vama želim surađivati u ozračju međusobnog povjerenja i uspostaviti redovni dijalog. ja mogu ponuditi tek svoje zalaganje i nastojat ću svakako razviti puni potencijal jedinstvenog tržišta i također obećajem da ću u sljedećih pet godina olagati sve napore kako bih uklonila po prepreku i rješavala probleme problem po problem i kako bih iznalazila rješenja koja će odgovarati svima. Hvala vam na pozornosti i svjesna sam važnosti ovoga parlamenta i njegovog mandata i ja ću odgovarati vama. Obećajem da ću uskoro e, surađivati sa svima vama, sa svim stranačkim klubovima u ovom parlamentu i nakon što sam čula vaša pitanja stekla sam dojam da je ovaj resor od jednake važnosti svim klubovima zastupnika uz e, manje razlike. Ovo je resor koji nam e, pruža priliku da ostvarimo rast, zapošljavanje i razvoj. Hvala vam lijepa. Uh, thank you very much, Mr. Thank you I survived. Hvala vam, e, dopustili mi ste mi da preživim. Hvala, gospođo Vinkovska, na svim odgovorima i također na e, zaključnim napomenama. Želim zahvaliti svima vama koji se nalazite u ovoj prostoriji i također svima vama koji nas gledate putem interneta. Ovo je bilo važno javno saslušanje. Na samom kraju ovog saslušanja. Dopustite mi da podijelim s vama jednu informaciju za koju nisam imao hrabrosti priopćiti na početku, odnosno ja dolazim iz iste regije kao i gospođa Bjankovska. To je visoko industrializirana regija Šlezija i to je regija koja je morala proći doista težak postupak restrukturiranja industrije. Dakle, kada je riječ o tome, gospođa Bjenkovska ima mnogo iskustva, a osim toga zna voditi računa i o okolišu, što je za nas doista važno. A je također upoznata je i sa sektorima kao što je proizvodnja čelika, strojeva i, e, i kemijski proizvodi. I također e, gospođa Bjankovska raspolaže iskustvom iz e, vlade u Poljskoj također ima iskustvo kao zamjenica premijera. Nadam se da ćemo imati brojne prilike još razgovarati s njome u sljedećih pet godina, zato jer sve teme koje smo naveli su važne za europske građane. Još jednom hvala svim kolegama iz pet odbora koji su prisutni ovdje u ovoj dvorani i također u ime odbora ITRE moram objaviti još jednu dobru vijest, odnosno sljedeće Saslušanje će se održati u ponedjeljak u 14.30 gospođe Bratušek, a sastanak koordinatora će se održati danas poslije podne, a gospođa su predsjedateljica će vas izvijestiti bolje o tome. Hvala vam još jednom. Evo, samo još malo strpljenja, molim vas, dama i gospodo. Hvala gospođo Bjenkovska što ste došli i do sada ste preživjeli, ali ovo još nije kraj cijelog procesa. Molim vas da još malo sjednete. Morate još preživjeti i proces evaluacije. E, kao političari ne slažemo se uvijek oko svega. Kad bismo se slagali, život bi bio puno lakši, ali mi se moramo okupiti i odlučiti ili već, većinski prolazite li našu ocjenu. Da li odgovarate ovoj ulozi? i ovoj funkciji. Dozvolite mi da vas e, podsjetim na sljedeće. Ako klubovi zastupnika ne budu poslali e, svoje predsjednike koordinatora na ove sastanke, onda se njihovi glasovi neće brojati. Tako da morate voditi računa o tome da je to važno za ovaj proces. Koordinatori odbora INTA će se susreti sada u ovoj prostoriji, a Koordinatori e, odbora, odbora ITRE će se sastati večeras između 18 i 19 sati. E, koordinatori IMCO-a će se sastati u prosoriji 53G, a naravno predstavnici iz ostalih pridruženih odbora nam se mogu pridružiti tada. I slijedi nam dakle rasprava sa našim demokratski izabranim kolegama.